Poštovani kolege, dopustite da počnemo. Kao što znate, danas imamo e, javno e, raspravu o političkoj i ekonomskoj situaciji u Bjelarusu. Sa nama je troje kolega iz Bjelarusa, gospodin Aleksandar Milinkijević, koji je također i dobitnik nagrade Saharov i kao što znadete bivši e, kandidat za predsjedničke izbore 2006. Imamo i gospodina Arkadija Mošesa, e, e direktor programa za e, istočno partnerstvo i Rusiju Finskog instituta za međunarodne poslove. E, te gospodina Eliodora Temprana Aroja, voditelja e, odsjeka za susjedne zemlje i makrofinancijsku pomoć opće uprave za gospodarske i financijske pitanja Europske komisije. Kao što znadete, situacija u Bjelarusu sada dobiva nove dimenzije, odnosno u ovoj novoj slici koja sada postoji u ovom području i mislim da znadete da također da je to nešto o čemu se doista može raspravljati. Također, e, s nama je gospodin Boris Tarašuk, koji je danas e, s nama, s kojim smo se nedavno susreli. I doista nam je drago što na ovaj način možemo e, povezati cijelokupnu sliku i situaciju. Pa sada predajem riječ našem kolegi gospodinu Palecki su stalnom izvjestitelju AFETA o Bjelarusu. Zahvaljujem e, predsjedatelju, poštovani e, kolege iz Bjelarusa. E, mišljenje bjelaruske opozicije o razvoju u zemlji bio je i uvijek će biti važan za Europski parlament. Upravo smo se danas zato ovdje okupili kako bismo raspravili o najnovijim gospodarskim i socijalnim trendovima u zemlji. Nove političke e, smjernice u preporuci parlamenta o policiji prema Bjelarusu usvojene su upravo ovdje u ovom odboru e, sa 55 glasova za i jedan protiv i velikom većinom e, u plenarnoj sjednici prošlog rujna. Ove preporuke poslale su jaki signal da Europska unija ne okreće leđa Bjelarusu kos 20 godina napetih odnosa. Program političkih zatvorenika i dalje je glavna prepreka bližim odnosima između Europske unije i Bjelarusa. Četiri politička zatvorenika puštena su prošle godine nakon što su odslužila kaznu, ali neki novi politički motivirani slučajevi sada su također izvješteni. 2013. E, i početkom 2014. u prvim mjesecima Bjeloruska vlada nastavila je svoju represivnu politiku i protiv aktivista civilnog društva, otpuštanjem e, ljudi s posla, zabranom e, e, putovanja izvan zemlje i također visokim zatvorskim kaznama za aktiviste, te također većina, mnogo aktivista zatvoreno je e, zbog protesta protiv vojne intervencije u Ukrajini. Tragični događaj u Ukrajini e, privukli su i odvukli su pažnju e, od lokalnih izbora koji su se događali u Bjelarusu u Ožujku koji nisu bili niti slobodni, niti fer, niti demokratski, samo je deset članova opozicije od više od 18 tisuća zastupnika koji su se kandidirali bilo izabrano i e, krajem 2013. zakonodavni e, izmjene otežale su opozicijskim kandidatima sudjelovanje u izborima. E, Samit sastanak na vrhu da je novi poticaj odnosu između Europske unije i Bjelarusa i međutim taj proces u ovom trenutku još nema izvjestan ishod. Važno je otvoriti sva vrata i prozore čak e, više kontakata između e, ljudi u EU i Bjelarusu jer će se situacija promijeniti tek kad se promijeni raspoloženje društva, a to se može dogoditi samo ako građani EU i Bjelarusa ostvare više međusobnih kontakata. Europska unija i dalje će biti e, predana politici kritičkog angažmana i principima više za više prema Bjelarusu. Europska unija i dalje e, potiče razvoj građanskog društva kao e, i sindikate i predstavnike poslovnog e, svijeta kao i političke opozicije i dužnosnika da povećaju dijalog i, i uključivanje u dijalog u modernizaciju i jačanje razumijevanja ljudi i svijest ljudi o potrebi modernizacije i razvoja odgovarajućih društvenih mreža. Ključno je prenijeti Bjelorusima informacije o politikama Europske unije i prednostima europskog izbora. Stoga Europska unija mora poboljšati svoju informacijsku strategiju u Bjelorusu. U preporukama Europskog parlamenta predloženo je da se provede duboka evaluacija trenutnih restriktivnih mjera prema beloruskim službenicima sa namjerom da ako je potrebno se poboljša njihova učinkovitost i prilagodi njihov opseg i valjanost nedavnim razvojima u zemlji i njeznim odnosima s Europskom unijom. Iz primjera Ukrajine vidimo da Europska unija nije bila u dovoljnoj mjeri e, sposobna e, ocijeniti važnost i specifičnosti Ukrajine. E, Brisel e, je prismijenio iste standarde na Ukrajinu kao za e, Gruziju, Moldovu, Makedoniju i druge susjedne zemlje, a da pritom nije obratio dovoljno pozornosti na etničke partikularnosti ove velike zemlje i odnose između Europske unije i Rusije. I u tom svjetlu treba povući neke lekcije i primijeniti ih na e, Bjelorus. Zahvaljujem. A sada, obzirom da imamo logistički problem, e, naime gospodin Temperano mora otići ranije e, prema informacijama koje stoje predamno. Pozivam ga da nam održi našu svoju prezentaciju o gospodarskoj situaciji u Bjelarusu desetak do desetak minuta. Zahvaljujem. Evo, za početak dopustite da kažem da se Bjelarus e, nalazi u izazovnoj situaciji e, nakon e, prilagodba u gospodarskom smislu koje su vlasti provale 2011. i polovici prve polovici 2012. nakon goleme krize iz 2011. Početkom ove godine situacija je ponovno znatno krenula u lošem smjeru. Rekao bih ponovno da prije e, da su vlasti e, u dvije godine sa deficita od 15% BDP-a došlo je do malog viška u e, dvije godine i u sljedećih godinu i pola ponovno je došlo do velikog deficita tekućeg računa od oko 10% BDP-a. Istovremeno, rast bdp znatno je usporio prošle godine i rast je bio samo 0,9% e, BDP-a, te je nastavio uspraviti tijekom ove godine sa rastom BDP-a koji je postao eh, iz godine u godinu eh, sve negativni u iznosu od 0,5% BDP-a s industrijskom proizvodnjom koja je padala za 7% i 5% u prvoj polovici godine. Sada je situacija još i mnogo kompliciranija eh, osim disbalansa tekućeg računa koji uključuju faktore kao što je E, usporavanje trgovine sa glavnim trgovinskim partnerima Rusijom, Ukrajinom, čak i prije krize između Ukrajine i Rusije, kao i e, slabosti u, Europskoj, e, u eurozoni sa glavnim trgovinskim partnerom. Dakle, ovo slabljenje vanjske pozicije praćeno je i padom plaća prošle godine, što je ugrozilo konkurentno zemlje. Znači, mnogo onaj rast u konkurentnosti iz 2011. zbog e, devalvacije valute sada je u velikoj mjeri izgubljena ta konkurentnost e, i dobit u smislu konkurentnosti i to uslijed niz trgovinskih e, sukoba sa Rusijom zbog potaše, nafte i tako dalje, što se utjecalo na vanjsku trgovinu a to je sve u situaciji kada se vanjska e, situacija sve više komplicira u ekonomskom smislu. E, sada dolazi na naplatu niz e, e, otplata kredita kao i onome Međunarodnom monetarnom fondu za stand-by aranžman iz 2009. kao i za euroobveznice i međunarodne obveznice koje zemlja ranije izdala i sada e, će taj otplata narasti i rasti za 5 za 6 milijardi godišnje e, znači u ovom razdoblju do 2015. što je znatno povećanje u odnosu na situaciju ranije. Sada sve u situaciji kada je Belarus zapravo e, izgubio pristup međunarodnim tržištima kapitala, a djelomično i zbog sankcija koje je nametnula Europska unija. Dakle, u ovom kontekstu i e, u e, ovoj situaciji gdje Bjelarus nije uspio postići sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom koji zahtijeva veće makroekonomske prilagodbe i strukturne programe reforme, ovo je zemlju e, dovelo u prilič, ponovno u prilično tešku situaciju Istovremeno inflacija je visoka, iako je mnogo niža nego 2011. Naime, vlasti su je spustile za otprilike, sa otprilike 110% na otprilike 15%, ali i dalje je prilično visoka i pritisak inflacije e, povećan je i zbog PDV-a i e, trošarina e, koje su povećane, a nisu bile prilagođene 2011. kada E, je devaluirana valuta. Kako bi zadržali devaluaciju e, pod kontrolom vlasti su e, ove parametre držale zamrznutima. Znači ovo je situacija u kojoj je, u kojoj se Bjelorus našao i prije izbijanja krize sa Ukrajinom i Rusijom a sada ova kriza još dalje komplicira cjelokupnu makroekonomsku sliku, jer znadete Rusija je glavni trgovinski partner Bjelarusu sa otprilike 50% trgovinske bilance, a Ukrajina je također vrlo važan trgovinski partner zbog geografske i zemljopisne bližine e, sa 10% e, međusobne trgovine e, Rusije. Dakle, ukupno 60% međusobne trgovine, a zbog usporavanja gospodarstava s jedne i druge strane i prije krize sa Ukrajinom Um, e, vidimo situaciju kakva jest. E, dakle, i bez daljnje eskalacije sukoba, daljnji rast e, i budući predviđanja su već sad snižena. Smatra se da će u prvoj kvartalu ove godine doći do negativnog BDP-a, pada od 10% u ovom kvartalu i negativan rast u ovoj godini. A to je sve e, scenarij koji e, bi se e, ostvario i bez uvođenja gospodarskih sankcija prema, Rusiji. Dakle, u ovom novom kontekstu makroekonomska situacija obje zemlje je više komplicirana, a otežavaju situacija da iz obje strane u Rusiji i Ukrajini je došlo do devaluacije valute. Također e, u Bjelorusu dolazi do pritiska na konkurentnost zbog pristupa Rusije vto i budućeg pristupa Kazahstana. Znači kada te dvije zemlje pristupe svjetskoj trgovinskoj organizaciji, e, one će imati bolju konkurentnost na tržištima kojima će oduzeti dio tržišta Belarusu, a će određeni pritisak na vanjsku zajedničku e, tarifu Eurazijske carinske ekonomske unije. Dakle, ovo je cjelokupni kontekst i u ovom kontekstu svakako e, vlasti su e, više zainteresirane za neku vrstu e, službene potpore i kao uvijek nalaze se u dilemi, dobro možda ne u dilemi, ali uvijek pokušavaju ostvariti pisani dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom i dodatno financirane strane Rusije. Dakle, u ovom kontekstu vlasti su usvojile zajednički akcijski plan e, u listopadu prošle godine koji e, sadrži jedan niz vrlo pozitivnih elemenata što se tiče makroekonomske prilagodbe te e, u provođenju nekih sustavnih makro, strukturalnih reformi i nakon sastanka skupine za strukturalnu reformu koja uključuje Europsku uniju kao i Međunarodni monetarni fond, Svjetsku banku i druge financijske institucije. Ovaj program e, smatra se da neće biti dovoljan e, kako bi e, dovoljan za program sa Međunarodnim monetarnim fondom, to je prema mišljenju samog Međunarodnog monetarnog fonda. Znači sada se pokušava promijeniti E, monetarni režim, ali ne krenuti u smjeru e, tržišnog gospodarstva, e, a odstupiti od socijalnog gospodarstva. Dakle, to je korak u pravom smjeru, ovi napori jesu korak u pravom smjeru, ali ne dovoljno smjeli i zapravo je cijeli ovaj program od strane vlasti i koliko vlasti doista podupiru ovaj program je još uvijek u pitanju. Dakle, makroekonomski izazovi su ponovno ovdje, znači postizanje makroekonomske stabilnosti, ali zemlja također nije dovoljno ušla u sustavne ekonomske reforme. Znači tijekom e, krize je e, liberalizacija smanjena, e, privatizacija je gotovo zaustavljena nakon prodaje Beltrangasa Gazpromu koji je dio programa za suzbijanje krize, ali od onda nije bilo previše napredaka a sada postoji e, veliki privatizacijski ciljevi od 4,5 milijarde, ali to treba još e, vidjeti kako će se taj program postići. Također nismo vidjeli dovoljno napretka što se tiče restrukturiranja državnih poduzeća, prelaza sa e, planskog na indikativno ciljanje gospodarstva, zatim potpora gospodarstvu Naime, postoje neki napreci, ne želim reći da je sve negativno, postavili su i neke porezne reforme za smanjenje poreznog opterećenja koje su omogućili Bjelarusu da se popne na, za nekoliko mjesta e, po pokazateljima svjetske banke, te također e, poticanje bankovnih kredita i e, vladinih garancija E, naime, e, bankovni sustav nije samo u, državama, u rukama države, nego e, na kredite utječu odluke vlade i vidjeli smo nešto, povećanje kredita, ali ne dovoljno. Dakle, u ovom kontekstu ono što pokušava učiniti Europska komisija je ući u tehničke rasprave o gospodarskim politikama i strukturnim ekonomskim reformama. I to sada radimo kroz tri kanala. Prvo, 2011. pokrenuli smo e, e, godišnji makroekonomski dijalog na tehničkoj razini, ali ide i do zamjenika ministara na bjelaruskoj strani gdje se raspravlja o izazovima ekonomske politike u Bjelarusu i Europskoj uniji, a prema nama, e, s naše strane, to je bilo zapravo prilično e, zapanjujuće, smo bili iznenađeni razinom iskrenosti ovog dijaloga i relativno reformističkom pristupom nekih od e, tehnokrata, odnosno viših dužnosnika Ministarstva gospodarstva. Često čujem da među ministarstvima u vladi Bjelarusa i Središnjoj banci da su zapravo ti, upravo ti ljudi ključni reformisti. Znači sve se rasprave vode na vrlo iskreni način, e, doista razmjenjujemo iskreno mišljenja i to je pristup koji podupiramo, međutim ponekad e, postoji e, nesukladnost između onoga što se kaže u ekonomskim dijalozima i onome što se provodi na, na razini stane politike u gospodarstvu. Znači, postojala potreba e, koju smo proveli za, raz, za razgovorima na tehničkoj razini, ali sretni smo i što sudjelujemo u inicijativi Svjetske banke prije godinu i pola do dvije godine, e, gdje je stvorena radna skupina za strukturne reforme, gdje su Svjetska e, banka, EBRD, OECD, MMF i Europska unija se okupili da raspravljaju o cjelokupnoj strategiji reformi i ministar gospodarstva predstavio je na sastanku skupine plana reforme i na tom sastanku e, su e, financijski dužnosnici i Europska unija pozdravili e, neke od pozitivnih koraka i rekli da je to pokušaj u pravnom smjeru da se gospodarski sustav promijeni, ali da još uvijek ne ide dovoljno prema doista tržišnom režimu. E, zatim e, vodimo i e, gospodarski dijalog putem europskog dijaloga o modernizaciji. Također želim reći da je Bjelorus 2009. u sredini krize, financijske krize, globalne financijske krize zatražio financijsku pomoć od Europske unije. Europska komisija da, stavila je taj prijedlog pred ekonomski gospodarski odbor, međutim, e, gospodarski financijski odbor, ali e, to nije prošlo iz dva razloga, zbog e, MMF aranžmana koji su tada imali e, Bjelorus i MMF, e, a s druge strane zbog činjenice da se nije smatralo da Bjelorus ispunjava političke preduvjete za takvu pomoć koja je potrebna za takvu pomoć, znači demokratske institucije, poštivanje ljudskog prava, vladavina prava i tako dalje. I na kraju moram reći da je jedna važna dilema e, što se tiče gospodarskih aspekata situacije u Belarusu je vidjeti želimo li e, krenuti u politiku gdje ne surađujemo, imamo e, izoliranu, gospodarski izolirani Bjelarus ili ćemo se donekle angažirati i uključiti barem u tehnički dijalog kao što to činimo E, s idejom da po promicanje gospodarskih reformi i ekonomskog razvoja e, može e, djelovati kao motor za transformaciju cjelokupnog društva i političku transformaciju. Dakle, u skladu s ovim pragmatičnim pristupom sudjelovanja mi smo se više odlučili za ovu drugu stranu. Dakle, E, zaključno mogu reći da je Bjelarus e, prilično osjetljiv gospodarski u ovom trenutku. Situacija je još pogoršana krizom između Ukrajine i Rusije e, koja doprinosi tome na dva načina. S jedne strane vlasti su spremnije provesti ekonomske reforme za uzvrat za pomoć međunarodne zajednice, ali s druge strane E, političko okruženje se promijenilo i implikacije također pa možda to utječe i na otvorenost prema reformama. U međuvremenu Europska unija se uključila ovaj dijalog na tehničkoj razini u nadi da će to pripremiti teren za novi razvoj političkih reformi u nadi da će političke reforme i razvoj e, također jednog dana biti pokretač političkih promjena. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa. Ako imamo neka konkretna pitanja za gospodina e, Temprana, molim vas da ih postavite što prije. Hvala vam gospodine Temprano. Imate nešto za reći? Izvolite. Ne, slobodno ostanite koliko želite. Naravno, ostanite koliko možete. Sada e, bih pozvao gospodina Arkadija Mošesa da e, održi svoje izlaganje, a nakon toga ćemo zamoliti gospodina Milinkijevića da, e, se, da uzme riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Prije svega želim reći da mi je izrazita čast što sam pozvan da govorim pred ovim odborom. Pokušat ću kratko analizirati učinke i posljedice e, ozbiljnih događaja koji su se odvili u regiji Bjelarusa u posljednjih šest mjeseci. Zašto kažem šest mjeseci? Zato što mislim da je važno promotriti i analizirati i mjesece, događaje u mjesecima koji e, su prethodili e, sastanku na vrhu u Vilniusu. Jer uoči sastanka na vrhu u Vilniusu E, dužnosnici u Minsku su e, se rizično ponašali u svojim odnosima sa Rusijom. Započeli su niz malih, a i ne tako malih konflikata sa Rusijom i stvorili su e, konfliktnu situaciju i zapravo su odnijeli pobjedu u tim konfliktima i time su povećali svoj manevarski prostor. E, jedan od tih konflikt, konflikata e, odvio se u e, pogledu gospodina Bonkevnera koji je bio na čelu kompanije za proizvodnju potaša. On je uhićen u Minsku. Nakon toga E, Minsk je e, u okviru pregovora za Carinsku uniju e, pojačao svoje zahtjeve, postrožio svoje zahtjeve, posebice u pogledu uvoza nafte. I bez obzira na činjenicu što je Rusija bila uključena u konflikt sa Ukrajinom, gospodin Lukašenko je pokazao e, svoju osobnu e, i političku naklonost e, da održi dobre odnose sa Ukrajinom i to je isto tako u pozadini ove situacije. U Minsku su smatrali vjerojatno da mogu računati na e, svoju vrlo važnu, e, vrlo važnu e, prema njihovom mišljenju ulogu u Carinskoj uniji i u trgovinskim odnosima sa Rusijom i zato su oni mislili da će, da će Kremlj imati razumijevanja prema njihovim zahtjevima, odnosno za njihove zahtjeve. E, međutim, e, moskovska elita je bila podijeljena e, u pogledu u pogledu Bjelaruse, što se obično i dešava u takvim situacijama. Dođe do podjele elita gdje su neki u principu protiva, neki za Bjelarus. rezultat tih konflikata je bio sljedeći. Minsku je obećano 2 milijarde dolara kredita, novog kredita, a budući da je Rusija gospodinu Janukoviću poobećala 15 milijardi eura, te 2 milijarde eura je e, bilo smatrano za vrlo mali iznos e, u političkom smislu. A Rusija je isto tako morala pristati na mnoge kompremise, u pogledu svađe sa kompanijama za proizvodnju potaša. U tom smislu je Minsk e, dobio e, manevarskog prostora. Ono što želim ovdje naglasiti je da ovo bio bilateralni gambit. E, to nije, bio, to nije bila trilateralni odnos kako mi to nekad volimo misliti. Samit u su imao samo indirektnog utjecaja na to što se, e, na situaciju. ali atmosfera u kojoj se odvijala rasprava između Minska i Europske unije u Vilniusu je, kao što smo čuli od prethodnog govornika, e, bila e, atmosfera donekle produktivnog e, dijaloga, ali u Vilnostu se nije radilo o Bjelarusu. I ako pogledate dokument e, deklaracije od 250 stranica, Bjelarus se spominje samo osam puta e, i to nekoliko i to samo nekoliko različitih stavaka, odnosno poglavlja. Znači, Bjelarus ovdje nije bio ključan. Međutim, moramo uzeti u obzir da su određene mogućnosti bile ponuđene i da je Minsk dijelom odlučio prihvatiti. Prosvjedi u Ukrajini nisu promijenili mnogo toga u Minsku, zato što bez obzira na to što mi mislimo, E, nema izravnih e, poveznica između onog što se događa u Ukrajini i onoga što bi se moglo dogoditi u Bjelarosu. To su različite zemlje, različite, e, različiti čelnici i različite strukture. Gospodin Lukašenko nije se možda slagao s tim što se događalo na Majdanu, ali to ga nije nužno ni moralo zabrinjavati, zato što to nije nešto što bi se moglo dogoditi na ulicama Minska u nekoj skorijoj budućnosti ja bih rekao da je on u nekom, e, u nekom e, smislu e, pokušao sebi pripisati postignuća sa Majdana. U svom nedavnom intervjuu je on oštro kritizirao Janukovića, primjerice za to što su njegova djeca uključena u neke projekte. a e, u principu ga je kritizirao e, na čisto ljudskoj osnovi i na neki način je sebi pokušao pripisati e, neka od postignuća e, sa Majdana. Međutim, sve u svemu događaji u Ukrajini nisu previše utjecali na događanja u Minsku. Međutim, u sada zbog događaja u Ukrajini je manevarski prostor koji je uspio sebi osigurati Minsk sada ugrožen u odnosu na Mosku i bilateralne odnose sa Rusijom. Minsk je e, htio i dalje zadržati situaciju u kojoj je bio. Ali ako pogledamo izjavu Ministarstva vanjskih poslova Rusije i ako pogledamo recentne izjave e, gospodina Lukašenka, vidjet ćemo da postoje pokušaj da se iznađe formula koja nikoga ne bi uvrijedila i koja bi istovremeno podržavala i načelo teritorijalnog integriteta i podržavala novu vladu u Ukrajini. E, znači, iz Minska su željeli, poželjeli uspjeh e, novom, e, novoj vladi i novom vršitelju dužnosti predsjednika Turčineva u Ukrajini. Ali s druge strane, u jednoj od svojih izjava pred osam godina, e, pred osam dana gospodin Lukašenko je rekao da će se e, Bjelarus prikloniti Rusiju bez obzira na sve. Znači ako bi bio prisiljen e, od, izabrati, to bi bio njegov izbor. E, u Ujedinjenim e, narodima za vrijeme glasanja samo su Armenija i Bjelarus glasali e, na način na koji je Rusija glasala u ovim nedavnim događanjima. Kazahstan je našao način da bude sudržan, ali Bjelarus to nije uspjelo. Gospodin Lukašenko je dozvolio regrupiranje ruskih e, trupa na bjeloruskom teritoriju. Znači jasno je da postoje diplomatski pokušaj da se upravlja situacijom i da se ublaži šteta, ali e, ono što je poduzeto od strane ministarstva e, od strane ministarstva nam govori mnogo više nego pisane deklaracije. Strateški e, gledano mislim da gospodin Lukašenko ima razloga za zabrinutost i mislim da jest zabrinut, zato što pravila igre u europskom sustavu e, sigurnosti su se promijenila i ono što je bilo neprihvatljivo e, pred mjesec dana sada je realna stanje stvari. Zašto mislim da bi e, gospodin Lukašenko trebao biti zabrinut? Prvo je zbog prijedloga Putina Bjelarusiji iz 2002. godine e, da bi Bjelarus trebao postati šesta oblast Rusije. E, taj prijedlog je zaista zaista podneseni. Mislim da nikada nisu službeno, da Rusija nikada nije službeno povukla taj prijedlog, taj poziv na primjer gospodin Raguzin, e, zamjenik premijera u Rusiji, je e, čestitao svojim drugovima na jednom od prvih koraka e, u procesu ponovnog ujedinjavanja Rusije. E, mislim da se gospodin Lukašenko treba postaviti pitanje koji je to, e, koji je to projekt e, koji vodi Rusija, da li je to e, reintegracija Sovjetskog saveza ili što je to? Znači postoji razlog da gospodin Lukašenko bude zabrinut. Naravno, međutim u ovom trenutku se ne može mnogo toga učiniti kroz službene putove. Ali u svakom slučaju jačanje veza sa zapadom e, Bjelarusu ne bi e, omogućio dobru stratešku situaciju. A što je ovdje od ključne važnosti? To opet vidimo u izjavama službenog Minska procjena od strane Minska u pogledu zapada e, i Europske unije da djeluje i da se pokrene je vrlo malena. To nas e, ne iznenađuje zbog prethodne retorike iz Minska, radi se o sličnoj retorici kao i u prošlosti, ali ne smijemo ignorirati te izjave zato što su one odraz e, promišljanja i razmišljanja u tom dijelu svijeta. E, gospodin Lukašenko je e, sklon ruskoj debati, a ruska, e, rus, ruska percepcija je da veljača 2013. godine nagovještava pad povijesnog zapada i njihove e, uloge u, na, međunarodnoj političkoj sceni. Znači, prema njima zapad nije spreman učiniti mnogo više od e, od e, proklamacije pustih riječi e, kako bi e, pomogao svojim prijateljima i nakon nedavnih recentnih događanja smatra se u Rusiji da imaju i dokaze za to svoje mišljenje, za taj svoj stav. Hvala vam lijepa na pažnji. Ehm. Hvala vam. Ehm, Mislim da je ovo samo e, treba, ovo moja zahvala je samo e, formalna zahvala jer u principu ne smijem vam zahvaliti na svemu ovome što ste rekli. to je vrlo važno političko pitanje kako odaslati prave poruke i prave signale, ali situacija je takva kakva jest i moramo paziti da ne pogoršamo situaciju kakva jest. A sada dajem riječ gospodinu Milinkijeviću. Izvolite. E, na početku. E, Prije svega želim vam zahvaliti e, na tome što Europski parlament danas danas je primio posvetio jedan dan Bjelarusu. Rusu E, s jedne strane želim vam zahvaliti u svoje ime i u ime e, kolega e, vođa političkih stranaka koji su na ovom sastanku. To je vrlo važna moralna potpora za nas, ali isto tako nam to pokazuje da Europski parlament se mora baviti raznim e, problemima koji postoje e, u Europi i e, Isto tako želim zahvaliti stručnjacima na njihovoj analizi situacije u bjelorusu Što se tiče ekonomske situacije u Bjelarusu, gospodarstvo Bjelarusa je zbog politika gospodina Lukašenka postalo ovisno o Ruskoj federaciji a subvencionirani plin i nafta koji Bjelorus dobiva iz Rusije e, pomaže e, ekonomiji e, u preživljavanju, međutim radi se o svojevrsnoj drogi, o svojevrsnoj ovisnosti koja ne pomaže Bjelorusu i ne omogućava nam da poduzmemo važne reforme koje bi nam pomogle na dugoročni, na, na dugi rok. E, gospodarstvo Bjelarusa bi trebalo težiti nezavisnosti. E, mislimo da je jedini način modernizacija. E, rekli ste da gospodarstvo Bjelarusa E, nije razvijeno dovoljno u tehnološkom smislu, mi ne smijemo dozvoliti da ovisimo isključivo o Rusiji, trebamo se okrenuti prema odnosima s Europskom unijom. Isto tako postoje veliki politički problemi, e, e, politički izbori nisu slobodni izbori, znači postoje veliki problemi. E, nadam se da su ljudi svjesni da je strategija e, bjelaruskog e, bjelaruskih čelnika u pogledu carinske unije u kojem sudjeluje i Kazahstan da je to samo privremeno rješenje na gospodarske probleme Bjelarusa. Strateški govor e, gledano e, to ne predstavlja značajnu neku prednost e, za gospodarstvo Bjelarusa. u našoj zemlji postoje određene skupine koje izgledaju koje shvaćaju da bez strukturnih reformi Bjelarus e, neće moći postati konkurentan, e, konkurentno gospodarstvo nego i dalje ovisno o Ruskoj federaciji. I zatim postoji skupina ljudi koja e, koči ekonomske promjene. Pitanje demokracije za nas danas kao i uvijek vrlo važno E, znate da se o Bjelarus, za Bjelarus kaže da je to posljednja, dikta, e, posljednja diktatura u Europi. I e, Međutim, e, to se dešava u mnogim e, bivšim sovjetskim zemljama i nama je vrlo važno da zadržimo neovisnost naše zemlje, samo postojanje naše zemlje, sam suverenitet naše zemlje je e, danas ugrožen i mislimo da odnosi sa Europskom unijom igraju važnu ulogu u održavanju neovisnosti postsovjetskih država. Budući da su e, stručnjaci koji su govorili prije mene dobro ocijenili situaciju, ja neću sada e, dalje o tome e, duljiti. Ali bez obzira na, na, na propagandu koja je bila antizapadna, polovica stanovništva Bjelarusa bi sutra e, pristupila Europskoj uniji, premda shvaćaju da e, situacija u Europskoj uniji su tako nije savršena. Međutim, 50 odnosno 60% e, građana želi se priključiti Europskoj obitelji. Mislim da je to za nas vrlo dobar rezultat, što znači da imamo šansu da zadržimo neovisnost svoje države. Međutim, proruske skupine e, uživaju potporu od 40% e, stanovništva. E, socijalna istraživanja pokazuju da se manje ljudi želi vratiti u Sovjetski savez u Bjelarusu nego u Rusiji i Ukrajini. Znači, vrlo malo ljudi misli da bi e, povratak Sovjetskog saveza bio dobar za bjelarusko društvo i gospodarstvo. E, lokalni izbori su pokazali da će e, se predsjednički izbori sljedeće godine, da će predsjednički izbori sljedeće godine isto tako biti lažirani. Međutim, važno je sudjelovati na izborima jer je važno pokazati e, društvu da e, postoji alternativa. Sljedeće godine ćemo definitivno e, sudjelovati na izborima. je u Što se tiče situacije u Ukrajini i kako se to odražava na stanje u Bjelarusu. Htio bih reći da se trenutno provode ankete javnog mnjenja u Bjelarusu nakon e, situacije na Krimu. Dakle, bave se situacijom u skore budućnosti. Gotovo svi Bjelarusi mogu pratiti ruske kanale koji su zloglasni po tome što prikazuju propagandu u pravom smislu riječi. I Bjelarus se nalazi u sličnoj situaciji kao i 2008. godine nakon rata između Rusije i Gruzije. Aleksandar Lukašenko je iskazao zabrinutost zbog eh, razvoja događaja u tom dijelu, u tom području i on pokušava pronaći alternativu za sebe i alternativno za rješenje za Bjelarus. On je svjestan činjenice da Rusija može nastupiti prema Bjelorusu kao i prema Ukrajini istovremeno dok Lukašenko ne želi provocirati Moskvu, ne želi niti izgubiti poene u odnosu na zapad. Na neki način on želi zadržati neovisnost. Čak e, i suprotno službenom stajalištu Kremlja, On kaže da s jedne strane Ukrajina ima pravo na neovisnost, istovremeno priznaje i aneksiju Krima. Strateški i povijesno Krim je oduvijek pripadao Rusiji, kako kaže Lukašenko, međutim također je pod pritiskom od strane Putina, tako da je njegova zemlja morala glasovati protiv rezolucije u Ukrajini. Naravno, to je loše utjecalo na imidž koji ima Bjelarus. E, održan je i službeni sastanak sa gospodinom Turčinom iz Ukrajine, Turčinovom, i on ga je na tom sastanku nazvao predsjednikom, dakle de facto je priznao njegovu funkciju. Ako usporedimo um, kako bjeloruski i ruski kanali prikazuju situaciju, onda vidimo da bjeloruski, bjeloruska televizija prikazuje događaj u Ukrajini kao i Euronews. Dakle, daju se komentari i izvješća sa raznih strana. E, uz izuzetak nekih sporadičnih komentara nastoje biti neutralni u svom prikazivanju situacije. Dakle, jasno je da bi hladni rat između Rusije i Zapada jače vezao Bjelorus uz rusko gospodarstvo, no to isto tako može natjerati vladu da ubrza i odnose, razvoj odnosa sa Zapadom. Vjerujem da je najbolje što Europska unija trenutno može učiniti jest da intenzivira pritisak za oslobađanje političkih zatvorenika u Bjelarusu. To je naša moralna obveza kao i moralna obveza Europske unije. Vjerujem da bismo trebali svi shvatiti, naime kada je u Bjelarus stigao Solana koji je u pregovorima sa Lukašenkom dogovorio da se svi politički zatvorenici puste, a Europska unija je obećala ekonomsku pomoć Bjelarusu. Dakle, pokazalo se da postoji način da se puste politički zatvorenici, premda e, je za Lukašenka to nastavak njegove politike sijenja straha. Kako bismo razumjeli što se tamo događa, možemo pratiti rusku televiziju, televizijske kanale. Ja znam što se događa u ruskim masovnim medijima, tamo se vodi prava histerija protiv Zapada e, i popularnost predsjednika Putina se povećala za više od 50% u prošlom, prošlih mjesec dana što zapravo pokazuje da ruska javnost podržava ovo što se događa i to u njima stvara osjećaj stvaranja jedne velike države koja je nestala nakon e, nestanka Sovjetskog saveza. E, naravno da su diplomatski pregovori sa Rusijom e, nešto u čemu Zapad tradicionalno sudjeluje, međutim Smatram da e, diplomacija u ovom smislu može dati rezultate samo nakon što Putin postigne svoje ciljeve, a prema njegovim riječima to je okupljanje čitavog teritorija koji je nekada pripadao Sovjetskom savezu. U ovoj fazi e, diplomatske napore e, će, dakle, Rusija će evropske diplomatske napore doživjeti kao slabost. Dakle, takva trenutna situacija. Kako bismo bolje razumjeli način na koji Rusi razmišljaju, mogu vam reći sljedeće. Dakle, za zapadnjake će biti lakše ako kaže, to objasnim na ovaj način, da pitate Francuza ili Poljaka što misli o svojoj zemlji, većina će vam odgovoriti da svi žele poštovanje ili ljubav. Međutim, Rus će vam odgovoriti, mi želimo da nas se boje. I to je zapravo jedna bolest ruskog društva, taj, taj sindrom postcarski, postimperijalni sindrom. A najbolji lijek za to je osnaživanje neovisnosti Ukrajine, Bjelorusa, Moldove i ostalih zemalja. Što te zemlje bude, budu imale veću neovisnost, to će Rusija prije izgubiti taj e, sindrom, postimperijalni sindrom. Što Evropska unija treba poduzeti? Kao prvo, Evropska unija treba e, shvatiti da će e, Bjelarus graditi dobrosusjedske odnose s Ukrajinom. Mi se za to zalažemo. Drugo, Bjelarus se ne smije izolirati uz Rusku federaciju. Mi smo glasovali protiv rezolucije o Ukrajini. Naime, naše stajalište prema Ukrajini je bitno drugačije od ruskog stajališta. Mi nastojimo voditi neovisnu politiku što je bitno za vladu i za demokratsku zajednicu. Smatram da te napore treba podržati. Kao što sam ranije spomenuo i opet ću ponoviti, sada se javlja nova prilika za djelovanje. Zapad može pomoći Bjelarusu da pronađe vlastitu ravnotežu, da osnaži suverenitet. Također je bitno da se nastavi sa sporazumom, e, sporazumima sa samita iz Vilniusa, dakle ovdje govorim o e, dakle sporazumu za e, koji se odnosi na vizni režim, budući da se još uvijek plaća 60 eura za izdavanje vize u Bjelarusu i građani Bjelarusa žele posjetiti europske zemlje. Proteklih, godina smo vidjeli da se pregovaralo na konstruktivan način i ne bismo smjeli dopustiti da zbivanja u Ukrajini to ugroze. Ukoliko e, ne bude napora da se naše zemlje približe, izgubit ćemo tu priliku za djelovanje i dalje radimo pod sloganom Više Europe za Bjelarus. Hvala. Znate li da je Machiavelli rekao da je bolje kada vas se ljudi boje nego kad vas vole? Dakle, Rusi su očito učenici Machiavellija. Stalin je također pitao koliko divizija ima papa, što znači da sve manje znači slabost. Logični zaključak koji proizlazi iz prošlogodišnje izjave da je Zapad oslabio i da je sada trenutak da se ponovno vrati izgubljeni teritorij. Zapravo to govori o činjenici da oni nisu imali hrabrosti povući takav potez dok je Zapad još bio jak u njihovim očima. E, dakle, očito se vrtimo u krug. Gospodin Mošes će nas morati napustiti. On prvi mora otići, tako da predlažem da najprije postavite pitanja njemu. A i da ću riječ gospodinu Paleckisu. Htio bih reći da smo čuli vrlo zanimljive zanimljiva zapažanja od naših uzvanika i kao što je rekao gospodin Milinkević, trebamo iskoristiti ovu priliku kako bismo izmijenili politiku koju Europska unija vodi prema Bjelarusu. Zamolit ću sve govornike, a posebno imam pitanje za kolegu iz Minska. Što mislite o takozvanim restriktivnim mjerama prema bjeloruskim dužnosnicima. Je li došao trenutak da se uvedu neke izmjene u tim mjerama? ili sada pravi trenutak i u kom smjeru? Gospodine Mošes, izvolite. Pa gospodin Temprano, pa gospodin Milinkević. E, ja mogu kratko dati odgovor na vaše pitanje. Ne, nije još pravi trenutak. E, dakle, ne možemo računati na to da ćemo čekati da Europska unija promijeni stajalište. Mjere su donesene kako bi se postigli određeni ciljevi, a ti ciljevi nisu još postignuti. Evo, to je kratak odgovor na pitanje. Hvala. Gospodin Milinkević. Ja se zalažem za dijalog eh, Bjelarusa i Europske unije, međutim taj dijalog ne bi trebao biti sam sebi svrha, niti dijalog, niti sam za dijalog pod svaku cijenu. Znamo da u Bjelarusu ima političkih zatvorenika. Jedan od najvažnijih razloga eh, za zatvaranje tih ljudi. E, zapravo, uglavnom su se našli u zatvoru zato što su imali drugačije mišljenje. Treba poduzeti sve što je moguće kako bi se te ljude pustilo iz zatvora i tek tada možemo razgovarati o ukidanju pojedinačnih sankcija koje se tiču dužnosnika. E, dijalog se mora voditi na temelju nekih uvjeta jer ako ne postoje kriterij, onda će i Bjelorus i Europska unija izgubiti povjerenje u dijalog. Mi smo zajednica koja se temelji na vrijednostima, a poštivanje ljudskih prava je jedno od naših, jedna od naših temeljnih vrijednosti. Kolegica Jakon Sari, hvala, ovo je bilo vrlo zanimljivo. Zanima me kako analizirate trenutno stanje u sklopu istočnog partnerstva Europske unije, neki kažu da je ta inicijativa propala zbog e, toga što je Europska unija pogriješila, da je Europska unija bila predominantna u odnosu prema Rusima. E, da li smatrate da je to točno, da to stoji? Pa ja ne mislim da je ta politika propala, e, no mislim da je u u problemima. I također smatram da više manje znamo što se može poduzeti prije samita u Rigi, no nakon toga će trebati detaljno revidirati tu politiku. E, ja mislim da pomaganje partnerskim zemljama e, aktivno sudjelovanje na terenu. Smatram da su to stvari koje su potrebne. Međutim, mislim da taj okvir koji postoji, dakle istočno partnerstvo kao takvo nema samo po sebi vrijednost. Imamo još tri govornika, tri kolege su zatražili riječ. Najprije dajem riječ kolegici Gomeš. Hvala. E, Kratko, dakle uskoro će biti prvenstvo u hokeju koje će se održati u Bjelarusu. U kojoj mjeri se to može iskoristiti kao prilika da se omogući onima koji nisu imali dovoljno hrabrosti da prosvjeduju u Bjelarusu, da kažu i da progovore o kršenjima ljudskih prava u toj zemlji. Možete li nešto više reći o implikacijama zbivanja u Ukrajini i odnosa s Rusijom? Znamo da su odnosi između Bjelorusa i Rusije napeti zbog potaše E, možete li nešto više reći o tome kako gledate na utjecaj krize u Ukrajini e, na Bjelarus i hoće li to utjecati na udaljavanje Bjelarusa od Rusije? Hvala. E, ne znam je li gospodin dobio prijevod, da li čuo prijevod. Gospodin Petering sada ima riječ. Zahvaljujem. E, lijepo je vidjeti ovdje gospodina Milinkevića, dobitnika nagrade Saharov 2006. Mi smo pažljivo slušali ono što je rekao gospodin Milinkević za puštenje zatvorenika i da se trebamo za to založiti i to čujem također e, i za, sa ruske strane od naših partnera da se za to trebamo založiti u Rusiji za zatvorenika. Ali imam još jedno pitanje za gospodina Milinkevića. Dakle, prije otprilike godine dana e, su dva, dvojica mladića osuđeni na smrt za e, navodno počinjenje terorističkog dijela. E, bili su osuđeni, ali postojala i sumnja jesu li to uopće bili stvarni počinitelji. Može li nam gospodin Milinkević reći nešto o tome? Vodi li se još debata o tome? Jesu li oni doista bili počinitelji ili postoje li neke druge naznake što se dogodilo u tom pitanju? Hvala gospodin Tanok ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim iskazati drugačije mišljenje od kolege iz stranke, socijalističke stranke. E, koji je rekao da je Europska unija pogriješila u odnosu prema istočnim partnerima i da je Europska unija nastupila dominantno. Ja odbacujem e, to stajalište. Ja sam bio izvjestitelj za europsku politiku susjedstva i istočno partnerstvo ranije u ovome parlamentu i sve ono što je bilo ponuđeno je dogovoreno. Dakle, slobodno trgovinski ugovori, sporazumi o pridruživanju nitko to nije pokušao nametnuti partnerskim zemljama, međutim Rusija je vršila veliki pritisak na neke zemlje kao što je Armenija da uđu u Euroazijsku carinsku uniju. A jasno je da Euroazijska carinska unija nije samo ekonomska unija, riječ je o kontroli koju Moskva ima nad tim zemljama. Gospodine Milinkivić, zanima me vezano nazočnost ruskih snaga u vašoj zemlji. Ne znam točno koja je njihova funkcija. Znam da postoje neke vojne snage koje se fizički nalaze na vašem teritoriju. U kojoj mjeri je to neka vrsta trojanskog konja, kao što se pokazalo i na Krimu. Sjećam se da je oporba 2012. upozorila vladu da tako e, velika prisutnost ruske vojske na Krimu znači da bi vrlo lako moglo biti za Ruse da zauzmu teritorij. I Janukovic je bio u pravu. Dakle, da li se vi pribojavate nazočnosti ruskih snaga na vašem teritoriju, da li bi one, mogle poslužiti za državni e, udar mm, u vašoj zemlji? Gospodine Milinković, imate riječ. Dakle, što se tiče ovih e, smrtnih kazni za Aleksandra Lukašenka kao za vođu naše zemlje e, pomoću atmosfere straha, smrtna kazna svakako jest jedan od alata za takvu politiku. Stoga mislim da je nama vrlo važno, kao i za cijelu Europsku uniju, e, jer da se, da se postigne ukidanje smrtne kazne, jer mi smo posljednja zemlja u Europi koja ima smrtnu kaznu, ali to će se dogoditi tek onda kada bjeloruska vlada dogovori gospodarsku suradnju s Europskom unijom, modernizaciju, financijsku pomoć za reforme i onda u cijelom paketu za tu pomoć a e, osim e, oslobađanja političkih zatvorenika moramo uključiti i ukidanje smrtne kazne u Bjelarusu. Ali tek kad postignemo taj širi dijalog, onda ćemo moći E, ukinuti ovu e, srednjovjekovnu vrstu kazne u našoj zemlji. A što se tiče ruskih vojnih baza na teritoriju Bjelarusa, da, imamo dvije i to krši ustav e, Bjelarusa naše zemlje koji kaže da Bjelarus želi biti neutralan i da je strana, dakle vojna baza očigledno čisto kršenje toga i pitanje je gospodina Peteringa u tom smislu, dakle, je li moguće e, provesti agresiju u Belarusu s pomoć tih snaga. Da, postoji e, takva opasnost, zato i protestiramo protiv vojnih baza e, i kategorički smo protiv e, takvih baza. Ali mislim da taj scenarij korištenja e, tih baza kao trojanskog konja doduše nije vrlo realističan. Jer najvažnija stvar za Rusiju je ne dopustiti bivšim sovjetskim republikama da odu u Europu. Ali Bjelorus nije nikada najavio bilo kakvu namjeru integracije sa Europom, a nema niti baš takvih prilika. E, gospodarskim vezama je vezan uz Rusiju i upravo zbog toga vojna agresija nije vjerojatna E, kada, da Ukrajina kad je rekla da se želi približiti Europi, onda je to izazvalo agresiju na e, rusku agresiju na Ukrajinu. To se događa dakle svaki puta kada zemlje najave namjeru eurointegracija. Dakle, oni <laughs> roditelji koji tuku djecu, pa kad djeca žele otići od kuće, onda su roditelji uzrujeni i kažu, pa vaše mjesto je s nama, ne, kamo ćete, dakle, to je ta situacija očigledno. Ali, e, mislim da smo imali e, vrlo dobru raspravu E, želimo također e, i vama pokazati da e, će ovaj parlament, a i sljedeći saziv parlamenta svakako pratiti situaciju u vašoj zemlji i siguran sam da će vas i novi saziv parlamenta također pozvati k sebi i želim samo naznačiti dakle da Ehm, vaša situacija u odnosu na situaciju koja je nastala u Ukrajini je nama sada još relevantnija. Zahvaljujem eh, svim kolegama na sudjelovanju kao i vama osobno zahvaljujem. A sada ćemo ehm, Imate kratku stanku do sljedeće točke dnevnog reda, a to je posjet e, ministra vanjskih poslova Egipta koji će, znam, se pridružiti u odboru za pet minuta. Poštovani kolege, krenimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda koja je razmjena gledišta s gospodinom Nabilom Fahmijem, njegovom ekscelencijom, ministrom vanjskih poslova Egipta o trenutnoj situaciji u Egiptu. Gospodin Fahmi je u Briselu na samitu Europske unije i Afrike što nam je dalo i priliku da E, danas e, vodimo ovu raspravu, ovaj dijalog s njime, posebice sada kada e, pred vama stoje predsjednički izbori, Ustav e, u vašoj zemlji je usvojen i svakako e, razvoj u vašoj zemlji kao i u Rumunjskoj koja je također bila u jednoj takvoj revolucionarnoj situaciji u, ali davno e, traju i za njih treba vremena. Stoga cijenimo što ste odvojili vremena za nas Imamo niz pitanja, neću e, pitanje nedavne osude e, 529 e, pripadnika muslimanske braće koje je zabrinjavajuća i nadamo se da ćemo dobiti evo prava pitanja na naše od, na prava odgovore na naša pitanja i evo e, dajem vam riječ e, na desetak, petnaestak minuta. Izvolite. Zahvaljujem. Nadam se evo da sam vas i dobro oslovio. Zahvaljujem e, na vašoj prisutnosti ovdje, a meni je doista drago što imam i priliku izravno razgovarati s vama. Jer ono što se trenutno događa u Egiptu je vrlo važan razvoj e, situacije i obzirom da mi cijenimo svoj odnos e, s Europom koji je jedan e, e, odnos koji ide daleko u prošlost, imamo ni zajedničkih korijena i zajedničku budućnost. Stoga je vrlo važno i da postoji međusobno razumijevanje. Egipat je država stala, stara 7000 godina, a nismo imali puno revolucija <laughs> osim ovih posljednjih godina, očigledno. Dakle, E, došlo je vrijeme, došao je veliki pokret koji zahtjeva promjenu. Ne promjenu predsjednika, dobro, ni to nismo često radili u prošlosti, ali zato smo to učinili dva puta u tri godine. Ali ipak radi se on više od toga. Radi se o definiranju našeg političkog identiteta u 21. stoljeću na način koji će obuhvatiti i uključiti svakoga tko u prvom redu želi biti egipćanin, a onda i sve drugo. Znači svakoga tko želi sudjelovati u procesu izgradnje ove nove zemlje i upravljanju novom zemljom na miran način, bez obzira na razlike u mišljenjima, desno, ljevo, središte, to nije pitanje. Glavno pitanje je da morate prihvatiti da je e, vaše državljanstvo, vaš primarni identitet, a drugo da pravo na iznošenje političkih stavova nikada ne smije biti dovedeno u pitanje ukoliko je to mišljenje izraženo na miran način u skladu s Ustavom. Nadalje, postoje dva tri razloga zašto smo imali dvije revolucije u tri godine. Prvi razlog e, je ovaj porast mladog stanovništva, 56% stanovništva ima, e, je mlado stanovništvo e, i mladost po samoj svojoj prirodi želi promjenu u ovom ili onom obliku. Ali to nije loša stvar samo po sebi, to je dobra stvar. Druga stvar, e, informacijska revolucija e, u diljem svijeta i u našoj zemlji daje informacije izbore ljudima. Niko ne može spriječiti dotok informacije. Kada ljudi vide koje su opcije pred njima, oni žele moći odlučivati među njima i ako im ne date pravo na odlučivanje, onda očigledno stvarate i otpor. I treće, zato upravo e, dolazi do revolucija, a ne evolucija a to je loše upravljanje državom. Nema tu razgovora o tome. Ova prva dva elementa koja sam naveo su pozitivni elementi i uz dobro upravljanje državom oni postaju e, evolucijom, a uz loše upravljanje postaju revolucijom i to je ono što se nama dogodilo i to sada pokušavamo popraviti ovu situaciju u kojoj e, će svi Egipćani biti okupljeni da djeluju zajedno. Prvo kao Egipćani, a zatim kao sve ono drugo što žele biti i to na način da institucije i narod razumiju kako funkcionira demokracija, koja je moć demokracija i koja su ograničenja demokracije i za one na vlasti, a i za narod. Iskreno, e, nije e, izazov u tome kako ćemo se međusobno dogovoriti i slagati, nego kako ćemo se međusobno ne slagati, što ćemo učiniti kad se ne slažemo i kako ćemo krenuti dalje od te točke. Mi smo krenuli 2011. na potpuno krivi način. Umjesto da prvo krenemo na razvoj ustava koji će definirati naš identitet, a onda odemo na izbore, izborni proces gdje se možemo međusobno natjecati, mi smo skočili i uskočili ravno u izborni proces i zabrali e, moć e, na ulicama. Ali ekskluzivnu vlast, a ne inkluzivnu vlast i veliki dijelovi našeg društva osjetili su se isključenim iz tog procesa. Naime, u svakom slučaju, e, manje od dvije i pol godine nakon 2011. došla je druga revolucija, gotovo na isti način. Ljudi su izašli na ulice, e, došlo je do prijetnje nestabilnosti i vojska je krenula u intervenciju da se ta nestabilnost ne dogodi i predsjednik je e, otišao sa dužnosti. I ovaj puta e, moram iskreno reći, ovo nisu normalne okolnosti. Ako neko kaže da je to e, normalni slijed događaja, nije upravo. Ovo su iznimne okolnosti, ali to su iznimne okolnosti u odgovoru na ono što se događalo na ulicama, a ne e, sa predumišljajem. Ono što smo drugi puta učinili je željeli smo utvrditi jedan plan aktivnosti puta gdje će se prvo na raditi na Ustavu i usvojiti Ustav, a onda e, izabrati parlament i predsjednik ili obrnuto bilo kojem redom, što smo nazvali e, planom puta za budućnost, e, koji, u kojemu je posljednja faza trebala krenuti godinu dana od samog početka procesa 30. lipnja prošle godine. 30. srpnja prošle godine. Dakle, to je bio plan puta i kad je bio usvojen, on nije nikome bio nametnut, on je usvojen e, u prisutnosti mnogih e, dionika egipatskog društva, a prvi korak bio je da je e, predsjednik najvišeg suda postao privremeni predsjednik, a onda je trebao slijediti korak e, kojim će se e, odbor uspostaviti koji će raditi na Ustavu. To smo učinili u mjesec dana i zatim održati predsjedničke izbore u trećem tjednu e, svibnja, a ako je potreban drugi krug izbora, početkom lipnja i onda parlamentarni izbori do kraja ljeta. Tako da ćemo imati puni saziv parlamenta početkom e, jeseni ili najkasnije sredinom jeseni. Dakle, na ovom našem putu e, moramo osigurati da su pokrivene potrebe naroda. Naime, e, razviti gospodarstvo koje će odgovoriti željama i težnjama ljudi da rade na svojoj budućnosti, a ne možete razvijati gospodarstvo ako na ulicama vlada nesigurnost. Stoga moramo stvoriti osjećaj sigurnosti na ulicama, E, istina je da smo mi i tu i tamo meta nasilja, a ponekada i teroristički cilji meta ili u Sinaju ili na ušću Nila. Ali kako e, upravljati time, kako e, odgovoriti na to, a da se istovremeno ne odgovori na način koji je nesukladan demokraciji. Dakle, to je ta delikatna ravnoteža koju pokušavamo uspostaviti. Naime, demokracija daje prava, ali utvrđuje i parametre za rad, e, odnosno za izražavanje unutar tih okvira demokracije, unutar kojih možete ostvariti svoja puna prava. Sljedeći predsjednik koji će stupiti, e, koji će preuzeti e, urednu e, lipnju, mora osigurati tu sigurnost i ponovno okupljanje svih ljudi i dovesti nas do procesa definiranja našeg zajedničkog identiteta, ne identičnog identiteta, nego jednog krovnog identiteta unutar kojeg svi možemo pronaći svoje mjesto i dakle, još jednom ovdje podcrtavam, e, bit u tome kako ćemo upravljati našim nesuglasicama, a ne onome o čemu se možemo dogovoriti. Uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti i uvjeren sam da ćemo izgraditi demokraciju. Kažem da sam e, uvjeren u to jer e, vidio sam i bio sam svjedokom kako Egipćani žele biti dio e, dio budućnosti i biti oni koji će utvrditi svoju budućnost i znadam da im je do toga stalo. A moje povjerenje temelji se i na tome što znam da mi ne pokušavamo stvoriti jedinstvenu demokraciju samo za nas. Naime, demokracija je zacrtana e, nekim svojim parametrima, ali mi moramo pronaći našu egipatski put i znam da će na tom putu biti izazova, ali što prije dođemo do situacije u kojoj ćemo imati sigurnost i nenasilje, e, tim ćemo prije doći do ove otvorenosti i utvrđivanja zajedničkog identiteta. Kako bismo mogli postići svoje gospodarske i zadovoljiti svoje gospodarske potrebe, što zapravo znači e, mi moramo e, ostvariti rast 8 do 10% godišnje u idućih 10 e, godina. Mi imamo porast populacije od milijun Egipćana svakih 9 mjeseci i sada rastemo stopom od 3 otprilike posto to je formalna statistika. Zna da vidite koliko još imamo za nadoknaditi u gospodarskom rastu, ali to ne možemo u e, ozračju nesigurnosti i eh, ako eh, to moramo učiniti dok, dok istovremeno tražimo svoj identitet, a ako recimo pogledam preko granica na istok, zapad, jug ili dalje, probleme imaju svi, naime. Stoga sam evo došao pred vas e, za vašu potporu, ali i kako bismo ostvarili suradnju, jer jedna četvrtina Bliskog istoka živi u Egiptu. Dakle, ono što se događa u Egiptu neće utjecati samo na Bliski istok, nego i na vas. E, ali otvoreno moram reći, e, i na nas utječe ono što vi činite, jer ni vi ni mi ne živimo u izoliranim zajednicama. E, nije ovo društvo od prije stotinjak godina. Ono što se e, danas radi kod vas, moja djeca vide i moje unuci vide za jednu sekundu i pitaju zašto mi ne možemo to isto ili zašto ovo ovaj ili onaj čini ovo ili ono. Dakle, ono što mi radimo je stvaramo novi Egipat e, koji će biti ponosan na 7000 godina povijesti, ali imati pogled okrenut prema budućnosti, a ne govoriti samo o faraonima i piramidama. Kažem to naravno pun ponosa na našu faraonsku povijest. Dakle, dolazim e, otvorenog e, uma, spreman sam poslušati vaša pitanja i nadam se da ćete vi poslušati i moje odgovore. Zahvaljujem, gospodin eh, Mario David. Zahvaljujem. Eh, Sjedatelje, ministri, dobrodošli. Ja sam eh, bio u delegaciji za Maštrik kao što, vjerujem, kao što vjerujem znadete, Egipat je jedan od naših ključnih prioriteta i doista smo sretni što imamo i ovu priliku prijaviti ovaj sat u raspravi s vama, pa ću prijeći izravno na stvar ako dopuštate. E, vjerujete, vjerujem da znadete koliko smo zabrinuti i šokirani vješću koje smo dobili od prošlog tjedna i čak e, ako uzmemo u obzir da mi u svim našim zemljama vidimo, želimo vidjeti neovisnost između e, pravosuđa i ostalih grana vlasti, mislim da to ne može proći bez velikog, e, velike kritike e, iz cijelog svijeta, ove vijesti koje e, je predsjednik već spomenuo. Pitam se kako ćete to, kako ćete to odraditi. Znam da postoje odredbe u vašem zakonu koje omogućuju preokretanje ovih presuda, ali stvarno kada e, smo svjedoci e, osuđujućih presuda na stotine presuda u tako kratkom vremenu, a neovisno o samoj presudi i neovisno o samoj e, odluci suda koji kao što znadete nama nije prihvatljiva, postoji još jedno drugo pitanje koje si postavljamo jest e, kako će Egipat, a sljedeći predsjednik mora, kao što ste rekli, biti predsjednik svih Egipćana, ali kako ćete uspostaviti društvo tolerancije i tolerantnosti suživota između ljudi koji se i međusobno ne dijele isto mišljenje, ako istovremeno e, prethodni predsjednik i zabrani predsjednik države, iako se možda nije potpuno demokratski ponašao, ako je on u zatvoru i ako vidite ove stotine smrtnih kazni koje su izrečene. E, znači, e, znam da ste rekli da je to novi egipat e, koji je došao s novim E, Ustavom i nadam se da ćemo s vama surađivati i govorim e, sada pred vama kao prijatelj Egipta, e, kao što smo svi mi, ali nešto se mora promijeniti, ali i u vašoj koristi. Znači, ide i vama u korist da se nešto promijeni i da pokažete međunarodnoj zajednici, evo, sud svoje neovisno, ali mi se slažemo. Znači ono što kaže sadašnja vlada, predsjednički kandidati, e, što će se dogoditi? ili inače ćete upasti ponovno u istu zamku kao i pre, prethodni režim gospodina e, Mubaraka. Jer na kraju krajeva vi samo ovdje hranite sve ono e, što ste spomenuli u smislu poteškoća. Nekad sam govorio prijateljima da je zemlja posljednja zemlja u kojoj bih želio biti političar jer, se, jer e, znam da je e, jako teško sa ovim prirastom stanovništva od 1,3 milijuna godišnje, znači e, zemlja koja žive od turizma, od doznaka iz inozemstva, emigranata, kako ćete vi onda postupiti u, u tom slučaju bez potpore međunarodne zajednice? Pa vam želim, <laughs> mislim, sreću u tome, i bez obzira na ove dramatične vijesti koje smo čuli prošlog tjedna, e, pozdravljamo vas e, e, ovdje, želimo vam dobrodošlicu i želimo usku suradnju i bližu suradnju s vama. Gospodin Salafranka, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju i želim poželiti dobrodošlicu ministru.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 Gospodine ministre, eh, htio bih vam eh, poželiti eh, dobrodošlicu u ime kluba zastupnika Pučene. Za nas, što se nas tiče, Egipat je pozitivan partner Europske unije. To je velika zemlja sa 7000 godina povijesti. Sami ste nas na to podsjetili. I Egipat ima stratešku, važnu stratešku poziciju, velik broj stanovnika, mnogo stanovnika i mnogo stanovnika je mlado stanovništvo i zato Egipat e, ima važnu ulogu u regiji. Kao što ste rekli, sve što se događa u Egiptu ima e, utjecaja na regiju i na, užu i širu regiju. E, Egipat u 21. stoljeću pokušava definirati svoj politički identitet i ja moram reći da Europska unija mora zauzeti čvrsti stav i pomoći vam u postupku uključive demokratizacije i u eh, vašim nastojanjima da se eh, počnu poštivati eh, temeljne slobode. Međutim, osuđivanje na smrt 529 torice pripadnika muslimanskog bratstva a i ovo suđenje koje sada traje, koje bi mogli imati iste rezultate, želim vas u svjetlu toga pitati koje je vaš e, stav, koje je vaše mišljenje o gospodarskoj situaciji. E, svjesni smo revolucija koje su se odvijale, ali koji su e, vaši, koje je vaše viđenje gospodarske situacije? Mislim da je 26. i 27. svibnja datum za predsjedničke izbore. Koje bi bile posljedice toga? Gospođa Gomeš. E, hvala vam. E, kao što je moj kolega rekao, nije nas potrebno podsjećati na veličinu Egipta, to je nešto što učimo od osnovne škole i e, ne radi se samo o veličine u povijesnom smislu, nego i o utjecaju koje Egipat ima u muslimanskom svijetu, ali radi se i o našem o zemlji koja je naš susjed i naš partner na Mediteranu. I zato ono što se događa u vašoj zemlji je za nas vrlo važno. Spomenuli ste dvije revolucije u posljednje tri godine i da svi se slažemo s vašom svi se slažemo s vama i svi smo sa interesom i sa solidarnošću pratili nastojanja egipatskog naroda na trgu Tahrir ali e, moram govoriti onome što ja smatram da je bio vojni udar. I mi smo u Portugalu relativno nedavno imali vojni udar koji je uživao veliku potporu naroda. Ali moje pitanje je kamo vodi taj vojni udar? Vodi li on prema više demokracije ili se radi o nazadovanju? I oprostite što to moram reći, ali ono što vidimo danas, ono čemu svjedočimo danas, e, nagovješta da se radi o nazadovanju i tu se ne radi samo o e, osudi na smrt 529 e, pripadnika muslimanskog bratstva uslijed jednog vrlo nepravednog suđenja. Radi se isto tako i o ustavu, o novom ustavu koji ustavu koji zapravo omogućava e, prevlast e, vojnih snaga nad e, nad građanstvom. Vrhovno vijeće oruženih snaga imenuje ministra obrane, isto tako vojni suci imaju nadležnost suditi na građanskim, u građanskim postupcima, odnosno građanima i ovdje zapravo vidimo da ne dolazi do e, da ne dolazi do mm, odvajanja, e, do podjele vlasti. Isto tako predsjednik e, smije imenovati 5% zastupnika u parlamentu. I bez obzira na to što se dio egipatskog naroda slaže s time, ali ovaj progon e, muslimanskog bratstva je nešto što zapravo nije jasno ako vi zaista tvrdite da se krećete prema demokraciji, da idete prema demokraciji. To getoiziranje muslimanskog bratstva e, je e, potpuno nedemokratska praksa. Htjela bih isto tako spomenuti situaciju na Sinaju uh, na Sinijskom poluotoku e, za nas brine ta situacija, tu se e, odvijaju, odvijaju brojni slučajevi trgovanja ljudima, naravno odgovorne su i nadležna tijela e, iz Izraela, ali ne vidimo nikakvo poboljšanje situacije. Zatim, E, situacija u medijima, blogeri, novinari Al Jazeera, e, općenito govoreći novinari u Egiptu nisu u povoljnoj situaciji. Oprostite, sve to meni ne ukazuje na to da vaša druga revolucija, što bih ja nazvala vojnim udarom, vodi prema nečemu što možemo nazvati demokracijom, upravo suprotno i žao mi je što vam to moramo ovako reći. Budući da ste isto tako došli ovdje na sastanak na vrhu između Europske unije i Afrike, htjela bih vas e, pitati e, nešto drugo. E, u pogledu Etiopije i Sudana odvijaju se, došlo je do različitih problema na jugu, jugu Francuske, isto tako situacija na ušću Nila, koji je stav e, egipatske vlade e, o e, tome kako bi se stabilizirala situacija u regiji? Hvala. Izvolite, gospodine Van Balen. Hvala vam i želim isto tako poželiti dobrodošlicu gospodinu ministru. Proučio sam i vaš prethodni ustav i ovaj novi, nedavno usvojeni ustav i vi kažete da je vaš ustav put prema demokraciji, ali put prema demokraciji je jedan proces, naravno. E, želim se osvrnuti na to što su moje kolegice rekle već a to je da masovna smaknuća, odnosno mas, masovno osuđivanje na smrt ne funkcioniraju. U našoj zemlji, u, mnogim zemljama u svijetu, e, ukinute su e, smrtne presude. Ne bili i u Egiptu moratorij na smrtne presude isto tako e, vam omogućio ujedinjenje, e, integraciju ljudi, naroda, stanovnika. Gospodin Tanok, e, hvala vam, želim gospodinu ministru dobrodošlicu u ime reformista i ECR-a. E, isto tako želim reći da je e, stabilnost u Egiptu od ključne važnosti i u regiji i u Arapskoj e, uniji. Mi s oprezom pozdravljamo novi ustav jer on zaista predviđa bolja prava za manjine, primjerice kopta kršćane, a njih ima i u mojoj izbornoj jedinici u Londonu, a posebice što se radi ovaj, ovaj ustav isto tako na određeni način štiti prava žena, odnosno donosi poboljšanje. Međutim, znam da ste ukinuli e, stranke utemeljene na religiji. To je možda malo čudno, to biste nam možda mogli e, objasniti. Isto tako pozdravljam e, odnose koje vaša država ima sa nekim ključnim igračima u regiji kao što je na primjer Saudijska Arabija i pozdravljam vaše napore da se borite protiv Al-Kaide na Sinaju. Čuli smo o presudama ali želim spomenuti nešto drugo, a to je sloboda tiska. U mom londonskom uredu smo, smo otkrili da je jedna E, novinarka e, s kanala Al Jazeera na engleskom je osuđena. Mi mislimo da je Al Jazeera e, vrlo objektivan kanal, barem kad se radi o Al Jazeera na engleskom. Katar Al Jazeera je iz Katara i uh, Al Jazeera na engleskom jeziku e, ni na koji način ne promovira e, terorizam. Sue Thurston koja je radila na BBC, BBC-evom Channel 4 i njoj je ova presuda zaista ugrozila, zaista ju je dovela u vrlo nepovoljnu situaciju. I ja želim u ime svoje E, kluba zastupnika od vas tražiti da lobirate kod vlasti u Egiptu da se odbace tužbe e, protiv e, naše kolegice Su. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodine ministre, imate riječ. Hvala vam na ovim brojnim pitanjima i na razini detalja e, u koje idete e, u svojim pitanjima. Mislim da sam već, e, pred, već prije trebao doći, ali drago mi je da sam ovdje, vidim da je važno da sam ovdje i da vas zaista interesira ono što se događa. Hvala vam na ovim iskrenim pitanjima, nastojat ću vam iskreno odgovoriti na ta pitanja. Prije svega, želim službeno reći da ne postoji presuda, pravomoćna presuda o, presuda na smrt 529 ljudi. Ono što se dogodilo je da je sud poslao dosjeje svih tih osoba mufti e, i tražio mišljenje. I presuda na smrt ne postoji. Međutim, e, traženje mišljenja od muftija je jedna ozbiljna odluka. I ja to ne želim ovdje poreći, ne želim vas navesti na krivi e, trag. Znači, radi se o ozbiljnoj odluci, ali nema presude. Znači, nemojte misliti da postoji presuda. Drugo, prema našem zakonu, ako niste prisutni na suđenju, dobit ćete maksimalnu kaznu koja se neće provesti sve dok se ne pojavite i dok se suđenje ne ponovi. Znači, među 529 osoba 370 nije bilo prisutno, a čak i ako se njihovi dosjeji pošalju, spisi pošalju muftiji, to ništa ne znači samo po sebi. Ako se nakon mišljenja muftije donese presuda, ona neće biti provedena sve dok se tih 370 osoba ne pojavi pred sudom i dok se ne pojavi suđenje. Znači, zaista govorimo o 130 i nešto E, predmeta, odnosno spisa e, koji su poslani mufti na mišljenje. Budući da sam ja dio izvršne vlasti, ne mogu komentirati na meritum tih predmeta tog suđenja. Međutim, vlada i državni odvjetnik su e, su objavili izjave e, u kojima su objasnili postupak, objasnili su da se ne radi o konačnoj presudi, e, u svojim priopćenjima su objasnili da nakon e, što muftija izda svoje mišljenje, doće do nove presude i zatim će se žalbe baviti i meritumom i postupkom i odluke neće biti donesene od strane predstavnika izvršne vlasti, nego tek nakon što se žalbeni postupci e, okončaju, će predsjednik, odnosno šef izvršne vlasti, potvrditi ili ne potvrditi presudu. Znači, to je dugotrajan postupak koji će proći kroz nekoliko različitih pravnih faza i razina prije nego što e, predmet dođe do izvršne vlasti. Ali naravno radi se o vrlo ozbiljnom predmetu, ali molim vas nemojmo trčati pred rudom i donositi zaključke koji nisu valjani zato što do presude još nije došlo. Čak i ako do presude dođe, ako ona bude takva, optuženici imaju pravo na žalbu. I kada završe ti postupci, tada predsjednik, odnosno izvršna vlast, može odlučiti podržati ili ne podržati odluku suda, ako se naravno radi o smrtnoj kazni, a ne, ne o drugim vrstama presuda. Ja se slažem, ja, ja poštujem vaše mišljenje o e, smrtnoj kazni, ali smrtna kazna je dio zakona u Egiptu i dok se to ne promijeni, to će ostati dijelom našeg pravnog sustava. I ne čudim se da vas e, ova brojka e, iznenađuje i zato mi je drago da sam vam ovo uspio sada objasniti. E, zatim još jedno pitanje je bilo možemo li mi e, napredovati ako, e, ako nastavimo suditi članovima muslimanskog bratstva. U svim vašim zemljama i u svakoj od vaših zemalja postoje skupine koje, odnosno e, teroristima se sudi. I nitko bilo da se radi o e, svjetovnim ljudima, ljevičarima, desničarima, nitko nije iznad zakona. I demokracija se temelji na vladavini prava. Svi imaju pravo na potpunu vladavinu prava i nitko nije imun pred zakonom, nitko nije iznad zakona. Zato molim vas nemojmo ovdje e, iznositi vrlo općenite izjave. E, ako se takve stvari događaju, to nije demokracija. E, Egipat je predan napretku, ali moramo osigurati vladavinu prava. Zatim pitanje toga što Europska unija može učiniti. Evo, kratko ću na to odgovoriti. Što vi možete, vi nam, kako nam možete pomoći? E, vi nam možete pomoći da mi postanemo bolji Egipćani, a ne smijete pretpostaviti da ste vi Egipćani ili da ćemo mi postati Europljani. Jer vi niste Egipćani i mi nećemo postati Europljanima. Ali da, otvoren sam, e, drago mi je što to čujem, i otvoren sam e, tome da nam bilo tko, posebice europljani koji su nam toliko bliski, ukazuju na međunarodne standarde i načela koje bismo trebali svi zajedno u ovoj našoj zajednici poštivati. Ali na kraju dana svaka od naših e, političkih stranaka je djeluje u skladu sa standardima vi nam možete pomoći da poštujemo ta načela bez eh, da pokušate upravljati na mikrorazini, zato što demokracija eh, počiva na samoupravljanju. Ali da, možete nam pomoći u domeni izgradnje kapaciteta, jačanja kapaciteta eh, naših institucija, bilo da se radi o parlamentu ili drugim institucijama. U pogledu gospodarskih pitanja, moramo, kao što sam rekao, moramo brzo riješiti e, situaciju e, u pogledu sigurnosti kako bismo mogli prijeći na gospodarsku revoluciju. Jer je to vrlo težak cilj koji je pred nama. Parlamentarni izbori e, će biti održani najkasnije krajem ljeta. I da još jednom naglasim što je predsjednik Aldi Monsur rekao. Svaki Egipćanin koji poštuje Ustav i koji nije nasilan ima pravo sudjelovati u našoj političkoj budućnosti. Ako pak ne poštujete Ustav ili ste nasilni, to vas može diskvalificirati i ništa drugo. Zatim, e, rasprava o tome radilo se o vojnom udaru ili nije. Ja se diplomacijom e, bavim 35-37 godina, više ni sam ne znam toliko je prošlo. Ali budući da se time bavim toliko dugo, e, a, i, i, i dugo pamte, to je naša karakteristika, moram vam reći da ne želim se uvlačiti u raspravu o tome radilo, da, je li se radilo o vojnom udaru ili ne ali ljudi su izašli na ulice i vojska intervenirala. A e, ne vidim, e, nisam siguran da se slažem sa distinkcijom između dvije revolucije, da je druga okarakterizirana kao vojni udar, a prva nije. I, a čak u prvom e, slučaju vojska, vojska je E, vladala godinu i pol, a nitko to nije smatrao vojnim udarom. U drugom slučaju se radilo o, dan i pol vladavine vojske. Međutim, kako, e, kako bilo da bilo, e, izbori su pred nama, mi zaista napredujemo prema otvorenom uključivom demokratskom društvu. I opet želim reći, gledajući, analizirajući vaše zakone, vaše ustave u vašim zemljama, sve je to odraz vašeg nacionalnog iskustva. Drugim riječima, oni od vas koji su proživjeli u svojoj prošlosti probleme s teroristima ili teške e, tragedije ili probleme u društvu, e, u vašim zakonima i e, ustavima postoje jasne naznake toga što se događalo. Isto tako u e, našem ustavu postoji kaveat, e, odnosno e, odraz toga što se događalo. Naše građanske slobode su uvelike poboljšanje u novom ustavu i one jasno ukazuju na ono prema čemu se mi želimo kretati u budućnosti. Zatim što se tiče odredbi o vojsci i vojnoj ovlasti, e, tu se radi samo o e, izbornim ciklusima, o sljedeća dva izborna ciklusa. I pazite, e, to je, te odredbe su tu samo za dva sljedeća izborna ciklusa i nakon toga ne. Nakon toga te odredbe ne vrijede, a to je samo posljedica onih najrecentnijih događaja u prošlosti. Zatim isto tako pitanje imenovanja parlamentaraca, odnosno zastupnika u parlamentu. E, razlog za to je upravo suprotan od one vaše interpretacije. 90% e, Egipćana su muslimani, oko 10 su kršćani. E, imamo dugačku tradiciju ženskog pokreta, pokreta za ženska ljudska prava a izbori nisu jednostavni. Vi sami znate kako izbori funkcioniraju. Mm, to nije jednostavan proces. A žene u Egiptu imaju jednaka prava, međutim nije ih toliko jednostavno izabrati u, parlament. E, isti slučaj za e, manjine. Oni imaju jednaka prava u pogledu zapošljavanja i u pogledu postupanja od strane vlasti, ali nije lako tim pripadnicima tih manjina e, E, da e, ih se izabere u parlament i zato predsjednik ima ovlasti e, pripadnike tih zajednica odnosno manjina imenovati u parlament znači tu se ne radi od restrikcije, nego se radi o boljoj zastupljenosti zatim što se tiče vojnih sudova molim vas podrobnije pažljivije pročitajte tekst ustava u tekstu piše građanima se ne može suditi pred vojnim sudovima, osim ako, drugim riječima u odredbi stoji da se ne smije građanima suditi, osim ako... Ne, ne, ne, ja se ne skrivam tu iza formulacija. Nego znači e, osim u slučajevima gdje se e, radilo o uključenosti e, vojne osobe koja obavlja svoju dužnost. Molim vas, pažljivije pročitajte tekst i vidjet ćete da postoje znatne poboljšanje u pogledu građanskih sloboda. E, ja ne kažem da je moj ustav savršen, ali uzgled budi rečeno ni vaši ustavi nisu savršeni. Postavili ste mi teška pitanja, daću vam jasne odgovore i direktne odgovore. Ja mogu u svim vašim ustavima e, ukazati na, na, na nedostatke. E, vaši ustavi nisu savršeni zato što su ih pisali grešni ljudi koji su grešni. Naš ustav nije savršen, ali je puno bolje od onoga što smo imali prije. Što se tiče progona muslimanske braće, e, ponovo ću reći, svi koji na prvo mjesto stave svoj nacionalni identitet, koji postuju ustav i koji su miroljubivi, e, imaju svoje mjesto u e, društvu Egipta. A ako ne poštujete ustav i ako ste nasilni, sami sebe isključujete iz društva. I ako E, i budući da ste već spomenuli muslimansko bratstvo, e, trebali biste malo detaljnije pročitati o njima i vidjet ćete da, članstvo u muslimanskom bratstvu je isključivo a ako među njima ima pojedinaca koji e, na prvo mjesto stave svoj nacionalni identitet i miroljubivi su nema, miroljubivi su, nema problema. Jesmo li muslimansku braću e, imenovali terorističkim organizacijama? Jesmo. Ali znate li koliko je organizacija u vašim državama e, imenovano terorističkim organizacijama? Ima ih mnogo, ali to ne znači da pojedinci koji jesu miroljubivi ne mogu mirno živjeti. Zatim Sinaj, naravno postoji problem sa Sinajem. mi već godinama pokušavamo se s time uhvatiti se u koštac. E, neće nam biti lako riješiti taj problem. Trenutno počinjem projekt e, za e, ozbiljno bavljanje problemom Sinaja. Ne čitavim Sinajem, nego nekim dijelovima Sinaja. Zatim pitanje slobode tiska. Opet ponavljam, mi smo u procesu razvoja evolucije. Moramo odrediti što je dozvoljeno, što nije dozvoljeno na način koji promovira otvorenost. Ali uvijek će postojati određena pitanja koja nisu dozvoljena. Uvijek možete e, pretendirati i skrivati se iza svog novinarskog statusa, a za neke druge ciljeve ali vjerujte mi da je došlo do značajnog otvaranja našeg e, i značajnog poboljšanja sloboda našeg tiska. Ako pogledate e, kakve ja svakog dana proživljavam kritike od strane našeg tiska, čak e, za neke od tih stvari uopće nisam krivi, nemam veze s njima, ali isto tako se kritiziraju i kandidati E, za predsjedničke izbore i oni za koje se šuška da će biti kandidati za predsjedničke izbore, sve su to znakovi da e, su slobode povećane u odnosu na prije. Zatim što se tiče Etiopije, Egipta i Sudana, mi ne možemo e, ostvariti svoje ciljeve bez suradnje mi svi trebamo sve više svega. Etiopija treba bolje, više e, razvoja, a mi i Sudan trebamo više vode. E, znači, ne, mogu, nama je cilj da e, iznađemo rješenje u kojima će sve strane e, pobijediti, odnosno imati koristi. I to je izvedivo. A ono što nije dozvoljeno, što nije zakonito, jest da bilo koja od zemalja uh, u uh, um, u Nilskom, u području rijeke Nila uh, uzrokuje, odnosno provodi neke mjere koje ima utjecaja na druge zemlje sliva Nila. 90% naše e, vode dolazi iz Nila e, a mi smo najefikasni potrošači vode e, sa, iz Nila. Ali čak i ako budemo učinkoviti, udio, će pasti sa 95% na 85%. Zaista ogromno, ogroman postotak. Znači rješenja su moguća, ali to neće biti moguće na uštrb jedne od strana. Zatim je pitanje smrtnih kazne i moratorija. E, problem je u tome što mi još uvijek nemamo parlament e, i e, da bismo uspjeli promijeniti zakon moramo proći kroz izbore i tek onda vidjeti hoće li zastupnici u parlamentu biti spremni mijenjati zakon u tom pogledu, u pogledu smrtne presude. E, smrtna presuda danas jest dijelom našeg zakona, jest dio našeg zakona i znam da vas e, mogu, razumijem da vas mogu iznenaditi brojke. Zatim, e, što se tiče šerijatskog zakona u Ustavu, mi smo vrlo oprezni u definiranju osnova za, za naše zakone. I kad se radi o odredbi koje se tiču vjere, odnosno uh, prava, e, odnosno svačija prava su uh, definirana uh, pravima unutar njegove vjere. Znači, ne radi se o horizontalnim pravilima koje vrijede za sve. Zatim, u pogledu novinara, evo, um, pokušat ću, nisam čuo za ovaj konkretan slučaj o kojem govorite, ali e, time ću se pozabaviti kad se vratim u Kajro. Hvala, ako imate još pitanja, možete ih slobodno postaviti. Kolega Salafranka. Hvala gospodine predsjedavajući, ministre. Imam jedno pitanje vezano uz izbore za parlament. Dakle, jeste li odredili datum? Da, putokaz koji smo usvojili 3. srpnja E, naime 16. srpnja, kaže da ćemo do srpnja 2014. godine odrediti datum parlamentarnih, održavanja parlamentarnih izbora. Dakle, moramo objaviti datum izbora prije srpnja, prije srpnja. Sredinom ljeta imamo Ramazan i ljetne praznike. Obično je predizborno razdoblje od šest tjedana do dva mjeseca. Tako da pretpostavljam da će se izbori održati ili krajem osmog mjeseca ili negdje u rujnu ili pak najkasnije u listopadu, jer obično parlament počne zasjedanje u listopadu. Dakle, nemam konkretan datum, ali e, znam da moramo odrediti datum do i objaviti ga do 16. srpnja. Hvala. Zahvaljujem ministru e, što se odazvao našem pozivu. Kao što vidite, postoji interes za zbivanja u vašoj zemlji. Nadamo se da ćete nas ponovno posjetiti i da će tada stvari biti nešto jasnije nego sada. Hvala još jedan put. Well, colleagues, <clears throat> uh, go Kolege zastupnici, prelazimo na predstavljanje završnog izvješća ad hoc izaslanstva Europskog parlamenta za praćenje suđenja novinarima u Turskoj. Molim vas kolege, ispričavam se, ali ovdje se održava sastanak. Prelazimo na predstavljanje završnog izvješća za praćenje suđenja novinarima u Turskoj. To je izvješće ad hoc izaslanstva Europskog parlamenta. Izaslanstvo se sastoji od pet zastupnika. Predsjedava kolega Jaroslav Valesa koji je ovdje s nama i sada ću mu dati riječ da nam predstavi izvješće. Hvala gospodine predsjedavajući. U ovom izvješću je obuhvaćen naš rad u posljednjih godinu dana, posljednje dvije godine. Ovo izaslanstvo je osnovala konferencija predsjednika kako bi se pratila suđenja novinarima u Turskoj, kao što su Ahmed Sik i Nadir Senad. A na zahtjev e, prethodnog predsjednika odbora za vanjske poslove te zajedničkog odbora Europske unije i Turske i gospođe Flotre. Počeli smo s radom 2009. godine i pratili smo niz suđenja u Turskoj. Treba spomenuti da je u tom razdoblju koje je obuhvaćeno izvješćem izaslanstvo održalo niz sastanaka sa predstavnicima tužitelja, odvjetnika, e, odvjetničkih komora, organizacijama civilnog društva i aktivistima za ljudska prava, kao i sa predstavnicima Turske vlade i Europske komisije. Također smo pratili razvoj događaja u e, delegaciji Europske unije pri Turskoj. Također smo pratili i izvješća novinara i ostale dostupne informacije. Ovdje možete pronaći neke informacije o samim predmetima, ali ja ću se usredotočiti na zaključke. Broj zatvorenih novinara u Turskoj i dalje e, nije točno utvrđen. Dakle, on se kreće negdje od 40 koliko je utvrđeno 2013. To je utvrdio odbor za zaštitu novinara. Zatim 59 koliko je e, neovisni komunikacijski, komunikacijska mreža ustanovila 2013. Onda je iznesena brojka od 60 2014. od strane International Press Institute te 50 novinara 2014. to je brojka Europske federacije novinara. E, dakle, to je zapravo značajno smanjenje broja predmeta u odnosu na 100 predmeta e, koliko je to bilo u siječnju 2012. U ovom izvješću posvećuje se pozornost paketu um, reforme pravosuđa, treći i četvrti paket za reformu pravosuđa doveo je do smanjenja broja uh, zatvorenih novinara i ukinuta je pravna osnova za dalje zadržavanje novinara. Peti paket uh, za reformu pravosuđa uh, dovodi do smanjenja boravka u istražnom zatvoru. Zatim postoji akcijski plan za ljudska prava Ministarstva pravosuđa Republike Turske koji je izrađen u suradnji sa Vijećem Europe na temelju sudske prakse e, suda za ljudska prava u Strasburu. Smatramo da Europski parlament i dalje treba zahtijevati od turske vlade da dovrši reviziju zakonskog okvira za slobodu izražavanja te da bez daljnje odgode uskladi taj zakonski okvir sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. Naše izaslanstvo je svjesno zabrinutosti koju je skazao Europski parlament vezano uz suđenja u tijeku i vezano uz dugo zadržavanje E, novinara u istražnom zatvoru, kao i autocenzure od strane vlasnika medija i samih novinara. Također smatramo da je bitno e, riješiti ta pitanja. Ad hoc izaslanstvo bilježi aktivnosti Ministarstva pravosuđa i visokih sudbenih tijela Republike Turske prema europskim institucijama i pozdravlja zajednički program koji se provodi s Vijećem Europe za obuku turskih sudaca pri sudu e, u Strasburu. To je dovelo do pozitivnih rezultata. Ad hoc izaslanstvo je isto tako svjesno zabrinutosti europskih i međunarodnih institucija kada je riječ o novo donesenom zakonu o internetu te zakonu o reformi Visokog sudbenog vijeća i Visokog državno odvjetničkog vijeća. Nadamo se da će Turska pozitivno reagirati na ponudu Europske komisije e, da joj se pomogne kako bi se osigurala sukladnost tih zakona s najboljom praksom u Europskoj uniji. Ad hoc izaslanstvo ponavlja izjavu e, koju je Europski parlament dao u rezoluciji o izvješću o napretku Turske za 2013. gdje se kaže da, je, e, da su neovisni mediji ključni za demokratsko društvo. Također je iskazana nada da će razni predmeti kao što su KCK pokazati da je moguće neovisno i nepristrano funkcioniranje turskih demokratskih institucija i pravosuđa. Na kraju želim zahvaliti kolegama gospođi Flotho, gospođi Materi, gospodinu Kašmanu i gospođi Karin na suradnji. Zahvaljujem također tajništvu na e, odrađenom poslu i uloženim naporima u protekle dvije godine. Hvala. Sada riječ ima gospodin daft. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem kolegi Valesi na uloženom trudu. Znam da je zahtjevno baviti se e, pitanjima stanja u Turskoj. To je vrlo kompleksna problematika i ponekad je taj rad frustrirajući. Isto tako je njegov rad vrlo koristan za nas i pomoći će i nama i komisiji u daljnjem radu i ocjeni odnosa koji imamo s Turskom. Ovo je također dobra predođba i zapravo govori o tome u kojoj mjeri suradnja Europske unije s Turskom može uroditi plodom. Svima nam je poznato da u Turskoj relativno malo ljudi čita novine i što se tiče društvenih mreža, e, tu su aktivnosti mnogo intenzivnije, dakle mnogo se intenzivnije koriste društvene mreže, tako da je stopa penetracije Twittera i Facebooka vrlo visoka. To je raširena pojava. Prema tome ne čudi da vlada AKP-a u ovoj predizbornoj kampanji koja je završila e, se opredijelilo za ograničenje sloboda na Twitteru i Facebooku. Bojim se da je to samo još jedan dokaz i ilustracija općeg stava prema disidentima i onima koji e, dakle kritiziraju njihov rad. Ne radi se samo o zatvaranju novinara, kao što je napomenuo kolega Valesa, e, problem je i sve veća autocenzura u medijima, dakle općenito u novinarstvu i to od strane samih novinara. Oni se vjerojatno možda ne boje, ali ne osjećaju se ugodno pod pritiskom e, koji na njih vrši vlada i vladajuća stranka kao i sigurnosne službe. Također je bilo slučajeva da su novine koje su se u prošlosti pokazale neovisnima preuzete od strane nekih e, snaga koje su bliske vladi. Saba je takav jedan primjer i e, htio bih reći da moram zbog toga iskazati žaljenje. Možete li nam reći nešto o koncentraciji e, vlasništva nad medijima u Turskoj? Smatrate li da bismo trebali poticati promjenu u zakonodavstvu kada je riječ o e, koncentraciji vlasništva nad medijima. Svi znamo da su to e, vrlo osjetljiva pitanja i imamo s tim iskustva i u vlastitim zemljama. Imali smo s tim iskustva. Tako da možemo u dobroj vjeri prenijeti e, svoje iskustvo Turskoj. Hvala sada, riječ ima Michael Cashman. Hvala gospodine predsjedavajući, ispričavam se što nisam mogao ranije doći na sastanak. Bio sam na Panafričkoj skupštini, na tom sastanku. E, vezano uz zabrinutost koju je iskazao Andrew Duff, dakle htio bih reći da se slažem s njime. Nisam bio ovdje dok je kolega Valesa držao svoje izlaganje. Kao e, član izaslanstva slažem se sa nalazima izvješća međutim on isto tako zna da ja nisam u potpunosti zadovoljan sa završnim tekstom ovoga dokumenta. Mi smo istaknuli neke probleme, ali nismo rekli kako da se riješe. Primjerice, pristup obrani e, s dokazima tužiteljstva. E, dakle, problemi vezano uz istražni zatvor, zatim pitanje pravne pomoći E, to su sve neka pitanja koja smo naznačili u izvješću, međutim to je od ključne važnosti i e, ključno je da se formuliraju eksplicitne preporuke Turskoj. Ja sam jedini član e, ad hoc izaslanstva koji ima, koji, koji to smatra i ja razmišljam o tome da sastavim jedno izdvojeno mišljenje. Naime, Turska je sada na prekretnici i zato sam tražio da se preporuči da se u sljedećem mandatu e, razmotre ta suđenja. Ta suđenja su u tijeku i ono što je zabrinjavajuće je činjenica da je Erdogan samo promatrao dok su novinari, e, sveučilišni profesori, vojnici bili uhićeni. Dakle, pravosuđe mora raditi neovisno. Mi ne možemo to komentirati. Međutim, čim su članovi njegove vlade bili uključeni u istragu i članovi njegove obitelji, on je naprosto dao otkaz istražiteljima. Prema tome, e, nemamo osjećaj da je pravosuđe postupa jednako prema svima. I smatram da je ovo izvješće, ukoliko ne sadrži takve preporuke, slabo, da neće imati nikakav učinak i u svo dužno poštovanje prema kolegi i dragom prijatelju, Vale, gospodinu Valesi, moram reći da je ovo izvješće promašeno, budući da nismo uspjeli ukazati na probleme zakonodavcima. E, vidite što je sa vrhovnim e, vijećem. Dakle, e, imenovanja sudaca i državnih odvjetnika su sada stavljena u nadležnost Ministarstva pravosuđa. Dakle, sada idemo zapravo korak unazad i u kontekstu pristupanja Turske Europskoj uniji. Ja sam od početka se zalagao za eh, članstvo, za tursko članstvo. Dakle, kao što sam rekla, ću dati izdvojeno mišljenje. E, nisam dobio očitovanje na svoje preporuke. E, međutim, ja ću svakako e, dostaviti zastupnicama svoje preporuke i ja ću dakle ja ću reći u tom izvornom mišljenju da je to mišljenje jednog zastupnika, no ja sam oduvijek pripadao manjini, tako da očito sam se i navikao na to. Ima li još e, javljanja za riječ? Gospodine Valesa, evo dajem vam riječ da iznesete zaključke. Hvala gospodine predsjedavajući. Da, teško je ne složiti se sa kolegom Kašmanom Turska. Uistinu jeste na prekretnici i kako će to e, izgledati u predstojećim tjednima i mjesecima, e, ovisit će o e, odlukama koje se sada donesu. Međutim, mi smo ugradili vaše komentare u izvješće. Također smo rekli da Visoko sudbeno vijeće i Visoko vijeće za državne odvjetnike da su ta tijela, da su njihove ovlasti smanjene i iskazali smo donekle zabrinutost u vezi s time, Dakle, uzeli smo u obzir vaše opaske, međutim moramo imati na umu da je to završno izvješće našeg izaslanstva, ali to nije konačna odluka Europskog parlamenta. Dakle, mi nismo završili s radom e, na, na tom pitanju, mi ćemo nastaviti promatrati suđenja i reformske procese, dakle nastavit ćemo s radom do sada smo učinili sve što smo mogli i nadam se da ćemo postići nekakav dogovor, kar i izvan vječnice. Što se tiče pitanja vlasništva nad medijima, problem je u tome što su vlasnici medija u Turskoj e, korporacije e, koje ovise o Uh, ugovorima kojim daje država. Dakle, ako uh, neki vlasnik medija očekuje da će dobiti nešto na, na uh, nekakav ugovor od, od države, onda je situacija takva kakva jest i dakle teško je doći do rješenja, međutim nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti pronaći neko rješenje. E, hvala svima i e, dakle hvala na pozornosti. Hvala i time smo zaključili raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sljedeća točka dnevnog e, reda je razno, tu nemamo ništa. Sljedeća sjednica će biti 14. travnja i ovime završavamo sastanak. Hvala.